I would like to ask everyone to sit down and to start. Molit ću sve da sjednu i da počnemo s glasovanjem, zato što imamo jako dugački popis stvari koje treba izglasati. <laughs> So we would like to uh, Dakle, pozdravljamo Pozdravljamo članove odbora LIBE i EKON, eh, predsjedavajuće i svo osoblje. Da. Eh, eh, Merci. Merci. Merci, Madame Je voulais simplement signaler. Samo sam htio reći kolegama e, iz EPP-a u Ekonu da trebaju paziti što radi gospodin Karens. Dakle, on je čovjek e, koji, kojeg trebate gledati. Da, veoma važna informacija. No prije nego što počnemo sa glasovanjem, također bih vam, bih vam htjela reći da ima, postoje dvije ispravke. Mislim da je to dosta važno, pažljivo slušajte. Znači imamo dvije ispravke na e, popisu za glasovanje koje ste dobili jučer na večer. Jedna od njih e, je kompromis B. Drugi usmeni amandman gue e, znači radi se o kompromisnom prijedlogu o postocima 10%, i SID i zeleni to podržavaju, znači pozitivno glasovanje zamjenjuje taj postotak Znači ako se od odbije ili usvoji taj amandman usmeni, znači radi se o amandmanima 214, 215, 220 i 221 se ne razmatra. To je posljedica tog glasovanja. Jeste li shvatili što sam rekla? Drugi, druga ispravka radi se o kompromisu B, usmeni amandman ALDA o e, proširenju članova obitelji to je treći usmeni e, amandman na kompromis B, tu je pogrešno naznačeno, dakle da se radi o amandmanu koji je predložio DEVE, broj 13. Kao prvo, dakle, za one koji ukazuju grupama, to klubovima kako treba glasati, to je posebno važno. Znači, nadam se da ste svi e, shvatili ovo što sam rekla. Ono što mi možemo učiniti, možemo e, napraviti jedno probno glasovanje prije nego što počnemo, zato što ovdje ima toliko sada e, zastupnika, članova naših odbora. Tako da prvo ćemo sad napraviti jedno elektronsko glasovanje za probu. Znači otvaram glasovanje. Dakle, imamo problem, znači veoma je bila dobra ideja, dobar savjet eh, da iskušamo. Eh, moja, moja kartica ne funkcionira. Eh, problem je u tome što u ovom momentu ne funkcionira uopće cijeli sustav, tako da ćemo sada trebati tražiti nekoga da nam pomogne i onda ćemo vidjeti da li pojedine kartice za glasovanje funkcioniraju ili ne. Znači počemo, počinjemo ponovno, isprobavamo, znači ne, još uvijek ne funkcionira. Sad ćemo zvati tehničara. Nadam se da će se to popraviti, inače će to biti prava katastrofa. Please, uh, wait a samo ću vas zamoliti da pričekate malo se strpite, doći će tehničar koji nadam se da će to popraviti i onda ćemo vidjeti funkcioniraju li ili ne pojedinačne kartice. Prvo moramo provjeriti cijeli sustav. It is not recognizing any of the cards. Earlier Da, prije je e, prije su mogli glasovati e, članovi Libe, ali ne i Ekona, a sada nitko ne može glasovati, odnosno ni jedna kartica ne funkcionira. Zaista se ispričavamo, e, glasovali smo već i sve dobro funkcioniralo. Chair, uh, I think uh, the... Gospođo predsjedavajuća, Mislim da vidimo da su da je industrija igara na sreću tu uh, na neki način utjecala na ovo, sigurno se u ovo uplela, to je proizvod njihovog lobiranja. Ne, mislim da bismo mogli smisliti još druge teorije zavjera. Mogli bismo o tome naravno raspravljati, no ipak nadamo se evo da ćemo uspjeti e, podići sustav. Moja kartica pokazuje da bi trebalo preokrenuti, a to nije slučaj. Then I think all of the conspiracy Da, sve teorije zavjera e, možda zaista jesu točne. But Libe Ali Libe je upravo eh, taj odbor koji se bavi različitim zavjerama, a mi smo tu ispred ikona, ekona. you, Ako imate ikakve ideje da se popravi sustav, uh, možete se slobodno javiti za, uh, za riječ. Možda možemo glasovati mm, dizanjem ruka, možemo početi na taj način možda. Samo malo strpljenja i onda ćemo glasovati, neovisno o tome popravili ili ne sustav. Ako ne uspiju popraviti, onda ćemo odlučiti što ćemo učiniti. E, Sad smo dobili informaciju da se resetira cijeli sustav i da će to trati pet minuta. Mislim da bi bilo bolje da pričekamo pet minuta, jer inače ako budemo trebali e, glasovati elektronski, onda će nas to samo zbuniti bude li to potrebno tijekom glasovanja. Znači, evo, možete sad malo porazgovarati sa kolegama iz drugih odbora i čim to pronovo pofunkcionira možemo početi s glasovanjem. Hvala. Now, eh... Da. Halo. Možda možemo sada napraviti probno glasovanje elektronski i... to now... Evo, eh, znači probno glasovanje. Otvaram glasovanje. Na vad 59 pounds and 54 pounds. So 5 pounds are ah, not plus 12. Are we sure? Yes, now it is uh, because it is still four. Još uvijek imamo četiri glasa za koji nam nedostaju. Šest. Molim vas da sada provjerite svoju karticu i pogledajte kako da li na pravi način, da li imate točnu, točni signal, točnu oznaku. Jana, tu Sad nam još nedostaje dva glasa, jedan glas. Molim vas da pritisnete karticu malo jače i dugme. Još, jedna, još jedan glas, jedna kartica ne funkcionira, jedan glas Jeste li provjerili svoju karticu svi? Jeste li provjerili kako ste glasovali? Da li je to zabilježeno? Mine is working. Yeah, vi close. Da, moja funkcionira. Zatvaram glasovanje. U redu, funkcionira. Jako dobro, znači možemo početi s glasovanjem. I moramo sada biti učinkoviti da nadoknadimo izgubljeno vrijeme. Kompromis a minus AA e, e, zeleni su tražili da se glasa po dijelovima. Prvi dio. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Za. Protiv. Morat ćemo to provjeriti elektronski. Zatvaram glasovanje. 35 za, 27 protiv, znači usvaja se. Kompromis eh, A, prvi dio, za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Treći dio. Za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektronski. Zatvaram glasovanje. 32 za, 30 e, protiv, znači usvaja se četvrti dio. Protiv? Suzdržani? Četvrti dio, četvrti dio. Četvrti dio, dakle još jednom. E, e, za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. 36 eh, za. Eh, molit ću vas eh, da dižete ruke visoko zato što mnogo vas ima u ovoj prostoriji. Sljedeći je 184 za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 187. Oprostite, 88. Za? Jedan osamdeset znači e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 201. Znači još dvije stranice 201 za protiv suzdržani odbija se 202 za protiv suzdržani Morat ćemo provjeriti, mislim da je više manje pola pola. Znači 202. Da, zatvaram glasovanje. Znači 30 za, 33 protiv, odbija se. Imamo tri usmena amandmana i na odboru Ekon tradicionalno se počinje s njima, znači kompromis e, B i usmeni amandmani. Prvi, tko to podržava, tko je za, protiv, suzdržani, morat ćemo provjeriti. Zatvaram glasovanje. Znači 20, 27 za, 36 protiv odbija se. Znači drugi usmeni amandman koji je predložio GUE i Zeleni i e, socijaldemokrati. koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Usmeni amandman 3 koji je predložio ALDE za, protiv, suzdržani, odbija se. I sada imamo kompromis 3. Dakle, cijeli kompromis uzevši obzir ovo glasovanje o usmenim amandmanima. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Znači onda se ne razmatraju ovi. Two more page and we have two... Imamo još dvije stranice. 225. Svi ostali svi ostali otpadaju, odnosno ne razmatraju se. Imamo znači 225 za, protiv, suzdržani, odbija se. 226, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 227 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dvjesto trideset tri sljedeći za protiv suzdržani odbija se e, provjeravamo u redu Zatvaram glasovanje. 25 za, 38 protiv, znači odbija se. Veoma jasno. Kompromis C je sljedeći, tko je za? C. Samo trenutak provjeravamo, zato što mnogo toga je otpalo. Znači, e, tko je za kompromis C? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis D je sljedeći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. kompromis E i opet počinjemo sa usmenim amandmanom. Prvi dio usmenog e, ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se? Možemo provjeriti, ali bilo je jasno da je odbačen. U redu, ali provjerimo. Zatvaram glasovanje. 23 za, 39 protiv. Usmeni amandman 3. Tko je za? Oprostite, 2. Usmeni e, amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Usmeni amandman 3 ja, Znači onda cijeli kompromis tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis F, mnogo toga otpada, Uh, it, is on the 15 or the 19 page. Znači to je od 15. do 19. stranice kompromis F. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Imamo 271. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo u redu. Znači 271 provjeravamo elektronski. Zatvaram glasovanje. Odbija se, ali jako je blizu bilo. Kompromis G vezan za članak osmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 283. Drugi dio. Tko je za? Znači za? Protiv? Suzdržani? Mislim da trebamo provjeriti. Provjerite. Ok, so closed. Redu, zatvaram glasovanje. Da, veoma je jasno da se odbija. 285. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 287. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis H. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis i u članku 10. Počet ćemo sa usmenim amandmanom. Tko je za taj usmeni amandman? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. I onda imamo glasovanje po dijelovima u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv? suzdržani, očito je da se usvaja i drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis J je sljedeći kompromis. Počinjemo s usmenim amandmanom. Znači počinjemo sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se? Provjerit ćemo u redu. Hoćemo li glasovati o amandmanu 301 ili ćemo to preskočiti? meni tu stoji da ukoliko se usvoji amandman i onda ovaj otpada. E, ako vi imate isto to, onda znači da ga možemo e, ne glasovati o njemu. A sada imamo kompromis J i usmeni e, usmeni amandman. Elektronski provjeravamo. stvaram glasovanje. Da, 33 za, 27 protiv, e, usvaja se. Imamo drugi usmeni amandman, tko je za, protiv. Morat ćemo to provjeriti. Znači usmeni amandman 2. Zatvaram glasovanje. gdje smo mi ovdje? Ja uopće ne znam gdje sam, e, ne znam da li sam jedina. Znači se o kompromisu G, ne, pardon, J, i tradicionalno već e, na, kako je tradicionalno uvriježeno na drugom e, odboru, prvo glasujemo o, o usmenim amandmanima i sada je drugi usmeni amandman i nakon toga ćemo glasovati za kompromis. U redu. Možda je problem u tome jer na početku sam rekla imamo različite stvari su vriježene procedure u različitim odborima. Ovdje sada počinjemo sa usmenim amandmanima i onda kada e, znamo koji je stav prema njima onda glasujemo o cijelom e, kompromisu. Znači sada drugi usmeni Gospođo predsjedavajuća, nema ovdje e, drugog usmenog amandmana na našoj listi za glasovanje. Postoji, postoji. Znači drugi usmeni amandman. Prvi je bio, možda mogu pročitati cijeli tekst tog drugog dijela, drugog amandmana. It was rejected. The second Yes, it was 25 eh, eh, It was rejected. The second Znači drugi se odbi, drugi je odbijen. Jeste li ga pronašli? Hvala. Znači moramo se na neki način prilagoditi tim sistemima. Sada svi klubovi, svi klubovi znaju gdje smo u redu. Znači sada glasamo po dijelovima u kompromisu. Prvi dio tko je za, nakon usmenih amandmana glasujemo o cijelom kompromisu. Znači odbija se. Znači prvo smo glasovali za dva usmena amandmana, sada glasujemo u dva dijela o samom kompromisu, znači prvi kompromis, prvi dio kompromisa. Tko je za? Prvi dio kompromisa, amandmana, kompromisnog amandmana za, protiv, protiv, suzdržani, očito je da se usvaja. Drugi dio kompromisnog amandmana, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis K, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 309, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 310, jer 309 se odbija, znači tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis L. Ponovno se glasa po dijelovima kako je tražio Guet. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Možemo to provjeriti elektronski. Kompromis L, drugi dio. No. <laughs> Okay. E, U redu, zatvaram elektronsko glasovanje. Da. <laughs> Ok, e, e, U redu, zatvaram glasovanje. 34 za, 28 protiv, e, usvaja se. E, the next one is... Sljedeći je 321, tko je za? Tko je protiv? Suzdržan, to se odbija. Kompromis M, tko je za? Tko je protiv? Suzdržan, jasno usvojeno. 329. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbija se. Možemo provjeriti elektronički. 329. Provjeravamo elektronički. Nemojte ljude još više zbunjivati. Zatvaram glasanje. 30, 30, dakle odbija se. Kompromis N, tko je za, tko je protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 339, tko je za, Tko je za? 339. Tko je protiv? Suzdržan? Odbija se. 340. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbija se. Juri 203, 23. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbija se. Sljedeće je 350 Glasali smo već za ove prethodne. 225, pet, zato smo već prije glasali. Zato sljedeći je 352. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Moramo provjeriti elektronički. Zatvaram glasanje. Trideset devet za, dvadeset jedan protiv, jasno većinom usvojeno. Sljedeći je kompromis o Počinjemo opet sa usmenim amandmanima. Tko je za usmene, usmeni amandman? Tko je protiv? Suzdržan? Odbijeno. I sad ponovo imamo glasanje po dijelovima. Prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojena. Sad imamo 244, drugi dio. Amandman 244, drugi dio. Tko je za? 244, drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Amandman 58. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. 59. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Kompromis P. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Sad ih ima mnogo koji otpadaju. Kompromis Q je sljedeći. Šest stranica dalje. Znači kompromis Q. E, to su članci 31, 32 i 37. Počinjemo opet sa, e, sa usmenim amandmanom Pučana. Tko je za usmeni amandman? Tko je protiv? Suzdržan? Jasno većinom je usvojeno. A sada o cijelom kompromisu, tko je za, tko je protiv, suzdržan, jasnom većinom usvojeno. Sljedeći je amantman 424, 424, tko je za, tko je protiv, suzdržan, usvojeno. Možemo provjeriti. Zatvaram glasanje. 39 plus 21 minus, to je jasno većinom usvojeno. 428, tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbijeno. Kompromis R. Kompromis R. Tko je za? Mislim da trebamo glasati o amandmanu je 154. Amandman 154. E, možete li nam pomoći da pronađemo taj amandman?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 To je o tome ćemo glasati, ali kasnije. Znači, konzultacije se odvijaju kao što vidite i većina smatra da ste potpuno u pravu i da o tome moramo glasati. Hvala vam lijepa. Znači to je prije amandmana 432 e, znači o članku 27 se radi amandman 154 možete li to naći tko je za Pričekajte jer koliko ja vidim još nisu svi pronašli. Tko je protiv? Suzdržan jasnom većinom odbijeno. Hvala vam lijepa što ste nas podsjetili. Sljedeći je kompromis R. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Sljedeći je amandman 444 i 445 skupa. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Možemo provjeriti. 444 i 445 elektronička provjera. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 24 za, 33 protiv. Sljedeći je amandman 450. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo. Nije bilo jasno. Zatvaram glasanje. Trideset jedan za, dvadeset osam protiv, dakle usvojeno. Četiristo pedeset jedan, tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 449 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 452 tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. 78 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Sad moramo skočiti na 79 i 9.35 skupa jer su identični. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je usvojeno. 453. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. 455. Pardon, ne, 454. Tko je za? Protiv? Suzdržan to je odbijeno. 455. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Provjera elektronički. 455. Provjera. Zatvaram glasanje. Jasnom većinom usvojeno. 38 glasova za, 21 protiv. Sljedeći je kompromis S. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? To je usvojeno. Četiri, šest, pet. Tko je za? 465 i 466. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Ovo je odbijeno. 467. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Možemo provjeriti elektronički. 467. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 37 glasova za i 21 protiv. E, bilo bi vrlo korisno kada bi doista dizali ruke. 468. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je usvojeno. Provjera. Zatvoram glasanje. Trideset za, dvadeset osam protiv, to je usvojeno. Četiri šest devet. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman osamdeset Tko je za? Protiv? Suzdržan? usvojeno. 470 tko je za? Protiv? Suzdržan? Možemo provjeriti. Zatvaram glasanje. 28 za, 29 protiv, dakle to je odbijeno. 471, tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo. Dakle, 471, provjera. Zatvaram glasanje. 30 glasova za, 25 protiv, usvaja se. 72 tko je za, tko je protiv, suzdržan, jasno većinom odbijeno. 473 tko je za, tko je protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti elektronički. 473 elektronička provjera. Zatvaram glasanje. Molim vas, dižite ruke. Ovo je jasnom većinom odbijeno. 474, tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbijeno na temelju onih ruku koje su dignute. U redu možemo provjeriti, ali molim vas da doista dižete ruke u zrak. Zatvaram glasanje. 34 za, 23 protiv, dakle to je usvojeno. 475 koje je za, koje je protiv, suzdržan, jasno većinom usvojeno. Sada 81, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 82, e, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis T, koji također pokriva 83 i 476 do 78, koje je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Sada skačemo na 9.37, amandman 479, tko je za, tko je protiv, suzdržan, elektronička provjera. Zatvaram glasanje. 31 za, 25 protiv, dakle usvaja se. 84 tko je za? Protiv? Suzdržani? Problem je u tome što je vrlo malo ruku u zraku i moramo provjeriti elektronički. 84 elektronička provjera. Zatvaram glasanje. 37 za, 20 protiv. Velika razlika, ali na temelju ruku dignutih u zrak to uopće nije bilo jasno. 85 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 9.38 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 9.39 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 480, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 481, tko je za, protiv, suzdržan, to moramo provjeriti elektronički. 481. Zatvaram glasanje. 27 za, 29 protiv, to je odbijeno kompromis U. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 493. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Samo sam vas htjela podsjetiti da ćemo produžiti za 10 minuta. E, pokušavamo e, dovršiti ovo glasanje. E, molim prevoditelje za razumijevanje. Dakle, 9, 14 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 494 tko je za, protiv, suzdržan, brzo ćemo provjeriti elektronički. Jesmo li svi glasali? 27 za, 29 protiv, dakle to je odbijeno. 495, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 496, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se, sedam za, protiv, sudržani, odbija se 98 za, protiv, sudržani, odbija se 499 i 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se 500 za, protiv, suzdržani, odbija se. 501 za, protiv, suzdržani, odbija se. 4-2 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 e, 0 je bilo. Provjera. Provjera. 502 provjera. 23 dava, za, 32 protiv, odbija se. 502, 503, oprostite, za, protiv, suzdržani, odbija se. 504 za, protiv, suzdržani odbija se 505 za protiv suzdržani odbija se 89 za protiv suzdržani usvaja se kompromis V za protiv suzdržani usvaja se 515 za, protiv, suzdržani, provjera. 515, e, zatvaram glasanje. 24 za, 29 protiv, odbija se. 516 za, protiv, suzdržani, odvija se. Provjera. 516 provjera. Zatvara se glasovanje. 32 za, o, usvaja se. 21 protiv. 517 za, protiv, suzdržani, odbija se. 447 za, protiv, suzdržani, odbija se. 520 za, petsto devetnaest za to smo glasovali zajedno sa 244. Sada 520 za, protiv, suzdržani, odbija se. 521 za, protiv, suzdržani, odbija se. 522 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imamo sada priloge, anekse. 523 koje je za,

protiv, suzdržani, usvaja se. 528 tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 529 tko je za, tko je protiv, suzdržani, provjera. 529 se provjerava elektronički. Zatvara se glasovanje. 30 za, 22 protiv, usvaja se. 531, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Molim, slijedite glasanje. Teško je vidjeti. Zatvara se glasanje. 30 za, 22 protiv, usvaja se. 532. Jasno je, ali bilo je manje ruku. 532 tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 533 za, protiv,

92 i 942 za, protiv, suzdržio, usvaja se. 943 za, protiv, suzdržani odbija se. 534 za, protiv, suzdržani, provjera, usvaja se, provjera, 534. Zatvara se glasanje. Usvaja se. 20 protiv. 535 za, protiv. Usvaja se. 536 za, protiv. Suzdržani odbija se. 93 tko je za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. Petsto trideset i petsto četrdeset tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 542 tko je za? protiv, suzdržani usvaja se. Juri 30, tko je za, protiv, suzdržani, e, odbija se. 544, 544 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis duplo V, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imamo uvodne izjave 94 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se 96 za, protiv, suzdržani, usvaja 97 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis X, e, uvodna izjava, tko je za, tko je protiv, suzdržani usvaja se. 99 za, protiv, suzdržani usvaja se. 100 za, protiv, suzdržani odbija se. 101 provjera. Sto provjeravamo elektronički, zatvara se glasanje. 26 za, 23 protiv. Usvaja se. 101 za, protiv, u usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani usvaja se. 102 za, protiv, usvaja se 103 za, protiv, suzdržani usvaja se 92 za, protiv, suzdržani usvaja se 93 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani usvaja se. 94 za, protiv, 94. 94 za, protiv, suzdržani usvaja se. 95 za, protiv, suzdržani odbija se. 106 za, protiv, suzdržani odbija se 107 za, protiv, suzdržani usvojeno 108 za, protiv, e, suzdržani usvaja se 110 za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se 111, za, mhm. Ovime završavamo prevođenje jer je prevodioćama isteklo vrijeme. Hvala.